Tijekom posljednjih godina nešto više se ulaže u sustave praćenja mora i oceana, ali to je još uvijek nedostatno. Pored toga, osnovni problem je nedostupnost postojećih podataka. Sam postupak pronalaska i ishođenja odgovarajućih odobrenja za korištenje podataka je dugotrajan i zahtjeva dodatna financijska sredstva. Sve navedeno znatno ograničava razvoj inovacija i iskorištavanje navedenih resursa. U vezi s navedenim pozivam komisiju da javnosti zajamči dostupnost podataka o morima i oceanima s ciljem poticanja inovacija i razvoja te da rezultati istraživanja i projekata koji se financiraju sredstvima javnog proračuna budu dostupni javnosti. Također, da se osigura učinkovitija dostupnost postojećih podataka o morima i oceanima te da se uklone postojeće administrativne prepreke koje otežavaju rast i razvoj inovacija. U ribarstvu većim dijelom nego u drugim sektorima okoliš je ujedno i gospodarstvo. U odnosu na mogućnost diversifikacije ribarstva u području okoliša i zelene ekonomije svakako treba istaknuti aktivnosti koje su u vezi sa obnovljivim izvorima energije, očuvanjem okoliša, prikupljanjem podataka i drugo. U odnosu na pitanja zaštite okoliša posebno ističem važnost instrumenata zaštite okoliša kao što su procjena utjecaja na okoliš za pojedinačne projekte i strateške procjena utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe kojima se doprinosi održivom ribolovu. Budući da imamo novu zajedničku ribarstvenu politiku, potrebno je predlagati nove okvire i pokrenuti postupak izmjene uredbe o mjerama zaštite ribolovnih resursa u sredozemlju, takozvane mediteranske uredbe, koja je donesena 2006. godine. Ovom uredbom uređuju se pitanja tehničkih karakteristika alata i načina njihovog korištenja, te ju je potrebno uskladiti s novom politikom potrebama obalnog ribolova. Moramo biti svjesni svih problema na koje nailazi ovaj oblik ribarstva, posebno u odnosu na propisanu selekciju alata i tehnika. Na primjer, zabrana korištenja mreža stajačica izvan gospodarskog ribolova, a koji su zapravo dio tradicije i načina života stanovništva. Posebno ističem zabrinutost zbog neselektivnog pristupa i protivim se takvom pristupu, odnosno zabrani korištenja tradicionalnih alata i tehnika na području Mediterana. Na primjer, zabrana korištenja mreža stajačica izvan kategorije gospodarskog ribolova, koji su dio tradicije i način života stanovništva i koji su ekološki prihvatljivi i ne utječu znatno na stanje ugroženih stokova, a neselektivan pristup u pogledu korištenja alata i tehnika ozbiljno utječe na opstojnost obalnih i otočnih zajednica, koje su ionako marginalizirane, te dovodi do daljnje depopulacije, sprečava razvoj i inovacije. Vezano uz upotrebu jednostrukih mreža stajačica u rekreacijskom ribolovu, mišljenja sam da je potrebno propisati izuzeće ograničene upotrebe jednostrukih mreža stajačica do 200 metara za priobalno i otočno stanovništvo u rekreacijskom ribolovu. U grupu povlačnih alata prema mediteranskoj uredbi spadaju i povlačne mreže, koče i mreže potega. Iako su po svim podjelama, primjerice podjeli FAO-a, mreže potegače posebna grupa ribolovnih alata, te se propisi koji se odnose na povlačne mreže koče ne smiju odnositi i na tradicionalne obalne mreže potegače, čije ciljane vrste nisu ugrožene. Pozivam komisiju da u skladu sa stručnom podjelom ribarskih alata unutar mediteranske uredbe razdvoji povlačne mreže koče i mreže potegače, jer se propisi koji se odnose na povlačne mreže koče nikako ne mogu poistovjetiti sa tradicionalnim obalnim mrežama, potegačama koje su namijenjene za ribolov vrsta koje nisu ugrožene. Svi smo zabrinuti zbog stanja ribljih stokova, posebno na Mediteranu, iz kojih je vidljiva neodrživa razina iskorištavanja. Prekomjerni izlov u tom području smatra se jednom od glavnih prijetnji stokovima. Međutim, treba naglasiti da vrste koje su ugrožene, na primjer srdela, inčun, ne love se u obalnom ribolovu ili se love u vrlo malim količinama, na primjer trlja, kamenjarka i druge. Kada govorimo o utjecaju obalnog ribolova na stokove, Potrebno je revidirati procjene stanja ribljih stokova jer vrste koje se love u obalnom ribolovu uglavnom su malog gospodarskog značenja i nemaju značajan udio u gospodarskom ribolovu. Na kraju vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da svojim sugestijama i prijedlozima pridonesete izradi što kvalitetnijeg izvješća kako bismo zajednički doprinijeli opstanku i daljnjem razvoju ovog iznimno vrijednog dijela ribarske flote. Hvala lijepa. Merci, madame Hvala, gospođo Tomašić. Predajem riječ izvjestiteljima u Sijeni. Najprije dajem riječ Klaudiji. Klaudija Montero, izvoli. Najviše hvala predsjedavajući, dragi kolege. Želim najprije zahvaliti izvjestiteljici na izlaganju. mi ćemo učiniti sve što u našoj moći kako bismo došli do izvješća koje će omogućiti zaštitu diversifikacije i tradicionalnog globalnog ribolova. Naravno, ova kriza kroz koju prolazi Europa stvorila veliki broj izazova gospodarske prirode i treba stvoriti nove vidove i nove modele spoznaje i održivog, održive proizvodnje i more i ribolov e, su oblasti u kojima trebamo naći rješenja za inovaciju i za stvaranje novih aktivnosti. U različitim državama članicama stvorene su nove mogućnosti, novi vidovi rada. Diversifikacija sektora ribarstva može biti napravljen na dva načina. S jedne strane možemo diversifikaciju uključiti usvajanje novih tehnika, ribarenja u nove vidove potrošnje ili nove vrste ribarenja, no tu možemo uključiti i mirenje postojećih vrsta ribarenja s drugim sektorima, drugim gospodarskim aktivnostima, kao što je to već spomenuto, na primjer, s turizmom, sa e, pomorskim sportovima i e, morskom ekologijom. Tu postoje dva temeljna stupa u ovom pitanju inovacije i diversifikacije. Tu postoji jedan stup koji za cilj ima podržati ribare i poboljšati njihove uvjete života. S druge strane imamo integriranu pomorsku politiku koja treba odgovoriti novim izazovima s kojim je suočeno more, s kojim se suočavaju ribari u cijeloj Europi. To ide od zaštite okoliša pa sve do razvoja novih područja kao što je akvakultura, novi vidovi od, energije i tako dalje. Prateći ova pitanja, kao što smo to već radili na ovom odboru i općenito govoreći parlamentu, vidimo da je potrebno podržati, dodatno podržati razvoj plavog gospodarstva. Lokalne zajednice trebaju izvući, polučiti korist od ove nove europske strategije. I to je nešto što treba analizirati i analizirati mogući utjecaj, utjecaj na regionalnoj razini. Evo ja imam pet prijedloga koji mogu dati svoje doprinos ovom izvješću. Kao prvo, treba povećati prihode od ribolova preko dodatnih proizvoda. Glavni proizvodi od ribarstva su riba, naravno. To je glavna aktivnost. Međutim, Moglo bi se također i koristiti otpade, otpad koji se može koristiti za proizvodnju drugih proizvoda. Mogli bismo koristiti proizvode za aktivnosti koje mogu biti pojačane na lokalnoj razini i to u suradnji sa industrijom. S druge strane postoji turizam, ali treba e, vodne sportove pojačati. Brojna ribarska područja smatraju da je turizam sekundarna aktivnost, a u zadnje vrijeme se vidi da je turizam jedna od glavnih gospodarskih aktivnosti Europske unije. Iz tog razloga mislim da komisije države članice i lokalne samouprave mogu zajedno stvoriti jedan pametni turizam kako bi se dao doprinos e, stvaranju dodatnog bogatstva i razvilo e, lokalnu razinu. Zatim tu su i druge aktivnosti koje se razvijaju u ribarskim područjima, dakle turističke i sportske aktivnosti koje mogu dati svoj pozitivan doprinos. Treće, tu imamo za cilj za e, jačanje suradnje između sveučilišta i tehnoloških središta, održivi razvoj plavog gospodarstva će stvoriti više, bolja znanja, dodatni istraživački rad u razvoju tehnologija u pomorskom sektoru. I važno je produbiti suradnju između lokalne razine i sveučilišta. Jer tako ćemo moći doći do novih e, ideja posredstvom e, novih klastera i tu se mogu stvoriti nove startup tvrtke u plavom gospodarstvu što će privući dodatna gospodarstva kao što su e, rizični fondovi fondove za rizična ulaganja. Isto kao u, u sektor poljoprivrede uviđamo da da se mladi vežu za nove aktivnosti sve više. I trebalo bi učiniti dakle ribarstvo privlačnim za mlade. Četvrto, trebalo bi razvijati nove programe obuke moramo raspolagati ambicioznim programima obuke kako bi se omogućilo da se mladi bave zanimanjima koja se tiču mora. Dakle, tu trebamo imati stručno usavršavanje, sveučilišne programe, kako bismo mogli uključiti i pomorske aktivnosti u to Konačno trebamo zaštititi tradiciju i lokalni način, tradicionalni način života. Naravno trebamo, pokušamo inovirati i dinamizirati, ali ono što je važno istovremeno dogovorimo o diverzifikaciji inovaciji, ne smijemo zaboraviti e, to da zaštitimo ribarske zajednice koje uveliko ovise o tradicionalnom načinu ribarenja na jugu postoje stoljetne tradicije koje trebamo čuvati, jer je to jedini način, odnosno jedini izvor prihoda i način življenja brojnih obitelji. Mi kao su zakonodavci moramo to poštovati. I kao što je to već rečeno, nužno je očuvati i zaštititi regije kao što su otočna područja i ultraperiferna područja kao što je Madera, mjesto otkud ja dolazim. Dakle, evo, to, to ovih mojih pet točaka koje su moj doprinos ovom izvješću. Nadam se da će to biti podržano. Ja ću uložiti određene amandmane kako bismo imali amandman eh, koji će predstavljati konsenzus eh, u ovom području inovacije i diversifikacije. Hvala Klaudija, dragi kolege, ispričam se što se ponavljam, ali bolje ponavljati se nego biti proturječan sam sebi, ja bih bio zahvalan kada bi svaki izvjestitelj sjeni e, govorio tri minute kako bi objasnio što, mu je, što ima za reći, jer imamo još pet točaka dnevnog reda do kraja zasjedanja koje završava u 18.30, a prevoditelj ostaje s nama do 18.30. Dakle, molim vas da e, se pokušate e, malo e, biti malo sažetniji. Sad, ispričavam se, Klara, opet na tebe pada vam opomena. Gospodine predsjedavajući, slažem se s vama i ja se držim vremena, a to bi drugi trebali činiti. Dobro, biti ću e, vrlo kratka. Želim se zahvaliti na ovome izvješću. Gospođi Tomašić, mislim da je to odličan rad i e, mogu e, podupriti većinu točaka koje je navela. Osim toga smatram da je polazišna točka prva točka, znači da se Europska komisija poziva da e, da jasniju definiciju obalnog ribarstva, e, tradicionalnog ribarstva, jer zanatskog ribarstva e, već je puno toga e, poboljšano, ali još uvijek su definicije nedovoljno jasne, tako da još jedan puta želim zahvaliti na vašem radu i mislim da sve što ste rekli o diverzifikaciji, da je to jako potpuno i e, rado ću surađivati s vama u području inovacija kroz amandmane. E, još bih dodala nekoliko stvari ako se slažete. Mislim da lokalnu razinu treba ojačati jer diversifikacija može biti samo onda učinkovita ako se uključi i flag, znači lokalna akcijska skupina. Tu mora još puno toga biti učinjeno. Europska komisija bi trebala biti e, pozvana da to učini i treba to jače poduprijeti kako bi lokalna razina doista bila uključena u uh, ovu strategiju diverzifikacije. Osim toga, mislim da i bi ovdje trebali staviti veći naglasak na mogućnosti zapošljavanja jer doista postoji čitav niz mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta upravo u regiji gdje ne postoje neke druge mogućnosti zapošljavanja i treba uputiti na mogućnost zapošljavanja žena u ribarskom sektoru. Ja ću po tom pitanju izraditi još nekoliko prijedloga. Možda bi mogli poticati određene e, robne marke u ovom sektoru. Odnosno e, potvrde porijekla. Puno hvala. Bravo. Bravo, Klara. Evo, predajem riječ odmah kolegi e, Afronte. E, Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Samo kratko. Vrlo smo zahvalni na e, radu gospođe Ruže Tomašić, to je vrlo detaljan rad i mi smo uvijek govorili o tradicionalnom ribarstvu, o obalnom ribarstvu kojeg treba dalje razvijati e, tako da sve to e, vidimo i u izvješću gospođe Tomašić s kojim se slažemo Predložit ćemo e, samo jednu točku gdje smatramo da je potrebna izmjena, to je točka 17 jer neselektivni pristup može izazvati neke negativne učinke zato što se to odnosi na područje koje treba zaštititi. Direktiva o sredozemlju zabranjuje korištenje mreža e, mreža e, kada se radi o negospodarskom ribolovu. Znam da ti problemi postoje u Hrvatskoj, ali ne smijemo uz izgovor regionalizacije kršiti pravila, pravila koja su opravdana. To nije pravi put. Sada bih spomenuo jedno pravilo. Hrvatska zna da mora poštovati pravila Europske unije, a radi se o uredbi, o mediteranskoj uredbi. Slažem se s tim da izradimo amandmane kao doprinos poboljšanju, ali što se tiče točke 17, e, tu se uopće ne slažemo s vama. Hvala, Evo, ja ću samo kratko, želim čestitati izvjestiteljici na ovom sveobuhvatnom izlaganju. Ja se ne slažem sa brisanjem e, članka 17. nikako. Eh, naravno, flagovi moraju biti pristupačni, eh, malo se iskorištavaju, barem u mom području. Znamo da mali otoci eh, se, su otoci koje ljudi napuštaju jer jednostavno nemaju više načina ostati na tim otocima. Eh, jedna kolegica je govorila o poljoprivredi. U poljoprivredi postoje isplate za određene poljoprivrednike. Možda bismo trebali razmišljati o tome i eh, za eh, ribarstvo, dakle za one ribare koji imaju samo jedan brod E, kako bi mogli izdržavati svoju obitelj. Također možda bi mogli osnivati i takozvana e, socijalna poduzeća. To je sve način e, razvoja ribarstva u ovakvim malim obalnim područjima. Naravno vi ste govorili i o razvoju turizmu, o restoranima, i e, tako dalje. Sve je to nešto što se može primijeniti i na poljoprivredu. Mi u Irskoj imamo takve primjere. Sigurno trebamo dosta toga učiniti i na obuci. Obuka je nužna. Kada pogledamo e, usporedbu sa e, poljoprivredom, ovdje imamo veoma malo mladih poljoprivrednika, a isti je slučaj i sa ribolovom. Zato trebamo raditi na obuci mladih E, ali ne samo to, jer ne možemo ih samo obučavati ako oni poslije ne, neće se imati čime baviti. Zbog toga je dobro to uvrstiti u zakonodavstva, ali isto tako i na praktičnu primjenu svih ovih odredbi, vidjeti kako se to može primijeniti. Plavo gospodarstvo je bitno, e, obzor 2020 također, ali evo i na samom kraju želim još čestitati novom izvješću. Oui, bravo. Merci, Yann. Hvala. Gospođa Bilbao. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la ponente el esfuerzo. Puno hvala na vašem radu i na ovom izvješću koji ste nam predstavili, na vrlo opsežnom izvješću. Na početku želim samo naglasiti da odlomak 1 poziva e, Europsku komisiju na, jas, davanje jasnih definicija. Ovaj parlament je tri godine radio na reformi ribarstvene politike, no još uvijek nismo uspjeli e, postići da imamo jasne kriterije, jasne definicije, da svatko za svoju e, regiju definira što znači zanatski ribolov a kako će to Europska komisija uspjeti ako mi sami nismo uspjeli u tome? To je u stvari naš zadatak i mi do sada nismo uspjeli u tome. Zatim što se tiče inovacija, diverzifikacije, to je jasno, no ipak moramo ispuniti jedan uvjet. Države članice moraju izraditi operativne planove. U zadnje vrijeme sam dobila E, odgovor od komisije u kojem stoji da u 70% država članica još ne postoje operativni planovi. To država članica mora nadoknaditi i što prije, jer e, tako ćemo e, imati veći veću mogućnost razvoja. Ja se zalažem za to da se ribarstvena politika regionalizira kroz operativne planove. Osim toga moramo imati i specifične planove o skupinama lokalnih e, akcijskih skupina kako bi svi dionici mogli biti uključeni, zatim inovacije i ribarstveni proizvodi. Mislim da je tu potrebno činiti razliku. Što se tiče inovacije, ovdje trebamo postaviti pitanje što možemo učiniti kako bi se riba koja se lovi u obalnom ili zanatskom ribarstvu, kako bi se ona bolje mogla prodavati na tržištu. E, osim toga, oznaka ovdje također igra vrlo važnu ulogu. Na taj način bi se ta riba mogla bolje prodavati na komercionalnom tržištu. Znači radi se o oznakama podrijetla. I Slažem se sa prethodnom govornicom, moramo uže surađivati sa tehnološkim centrima i sa sveučilištima. Mislim da je to dobar pristup koji je još potrebno produbiti. Što se tiče obuke, ta obuka treba biti povezana sa lokalnim akcijskim skupinama i također treba poticati zapošljavanje žena. U mnogim obalnim područjima sada govorimo o diversifikaciji i inovaciji. Zašto? Zato što želimo smanjiti broj smanjenje, želimo postići smanjenje brodova i e, Naravno da moramo još jedan puta razmisliti o tome i o reformi ribarstvene politike. Uglavnom to moraju biti isplativi projekti, isplativi projekti za gospodarstvo, za društvo i za okoliš. Tako moramo postupati. Upravo zato ću ja e, predložiti neke amandmane koji će se odnositi na definiciju e, nadležnosti pojedinačnih institucija. hvala. Hvala. Tako. E, hvala. Hvala. Želim čestitati gospođi Tomašić na ovom sjajnom izvješću. I kao što je to već e, i rečeno, e, obalni ribolov je značajan u Europskoj uniji. Španjolska predstavlja 66% ribolova, 58% samo u Galiciji i ja se slažem sa izvjestiteljicom da nam je da nam treba jasna definicija malnog ili obalnog ribolova. Tu imamo e, pitanje selektivnosti, poštivanja okoliša. Sve su to elementi koji će nam omogućiti da uspostavimo tu definiciju. Također se slažem sa izvjestiteljicom u prvim točkama u kojima traži od komisije da radi na projektima koji će, koji će promovirati e, tehničke E, projekte. Također u Galiciji e, naša vlasti su predstavili plan za djelovanje na području malog obalnog ribolova. Oni sada još uvijek čekaju zeleno svjetlo za njihov operativni program. To je također ključan element u ovom kontekstu. E, kada, se, kada govorimo o ovom planu, što možemo pronaći u tom planu? Što se tiče potpore malom obalnom ribolovu. Govori se o obuci mladih, e, o oznaci podrijetla, ulaganju u e, održivo ribarstvo, značaj e, diversifikacije kroz diversifikaciju turizma. I ovdje na kraju želim dati dvije dva konkretna komentara. I ja nisam siguran za točku 17. jer govorimo o načelu neselektivnosti, neselektivnom pristupa u na Mediteranu. Ali mi moramo ovdje biti selektivni. Ne možemo govoriti o općim normama koje ne uzimaju u obzir specifičnost e, određenih e, ribarstvenih područja. Možda je tu problem e, bio i u prevodu pisanog teksta E, ali nisam siguran još za ovu točku 17. Hvala. Evo i ja sam imao tekst, možda je predug, neću sve čitati, samo ću ponoviti ono što su neki rekli. Što se tiče definicije malog obalnog ribolova, mislim da je to zaista jako značajno. Već godinama govorimo o e, zanatskom malom obalnom ribolovu, a danas definicije koje imamo su e, brodovi od manje od 12 metara koji se podrazumijevaju ovim e, brodovima koji, koji love mali koji spadaju u mali ribolov. Sada nam je potrebna jasna definicija koja će biti na europskoj razini i zato bi bilo dobro o tome govoriti i u okviru regionalizacije. Sa različitim definicijama koje postoje na Baltičkom moru nemamo iz zanatski ribolov kao i na Mediteranu. Moramo uzeti sve to u obzir, a ja sam od uvijek govorio o tome, od 2009. godine sam to ponavljao. Nadam se da će me jednog dana netko i čuti. Hvala gospođo Tomašić na ovom sjajnom izvješću. E, u intervencijama svih kolega smo čuli e, elemente koji se preklapaju, a većina kolega se slaže s onim što ste vi predložili. Naravno, čut ćemo i kakve, vidjet ćemo kakve će i amandmane predložiti kolege. Da, da, da, kasnije ćemo govoriti o rokovima za podnošenje amandmana, samo trenutak. Želi li komisija reći nekoliko riječi? Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja ne želim ponovno se vraćati na pitanje definicije. E, znam da e, i vi dobro znate da se vode pregovori o definiciji za vrijeme reforme i jedino što mogu sad reći je da smo interno pokušali e, izraditi određene definicije koje bi bile bolje nego ove koje sada koristimo. E, na naprimjer, ako se brod vrati u luku u manje od 24 sata, da li se tu radi o malom ribolovu ili ne. To je također jedno od pitanja koje e, se uzima u obzir kada se izrađuje definicija. Što se tiče samog sadržaja izvješća, mislim da je većina već e, rečena i većina točaka koje stoje u izvješću se nalaze i u Europskom pomorskom fondu. Dakle, iz perspektive komisije e, ovo je sada u rukama država članica. I kao što smo već rekli, najbitniji elementi su operativni programi. Za sad imamo samo 17 operativnih programa koji su odobreni, koji jesu u funkciji, a ostalih deset su u e, konačnoj fazi usvajanja i nadamo se da će svi biti usvojeni do kraja 11. E, mjeseca ili najkasnije do 12. mjeseca. A e, sve ostalo je u rukama država članica. E, imamo također i strategije koje razvijaju flagovi, E, znamo da su države članice već e, bile dosta uspješne u korištenju sredstava iz Fonda za ribarstvo e, i iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo se izdvaja dosta sredstava za ovakva ovakve projekte počev od turizma do restorana pa do vrednovanja kulturnog nasljeđa i baštine. Želim naglasiti da ovdje iz perspektive komisije veoma značajna točka su inovacije. E, jer tu zaista postoje e, manjkavosti ne samo u sektoru ribarstva, već i u drugim e, sektorima. I zbog toga moramo vidjeti na koji način više ulagati u inovacije. Također, dosta novaca se ulaže u e, prikupljanje podataka, znanstvene podatke. znamo da na e, ovom području u Mediteranu trebamo još dosta napretka postići. Određeni stokovi nisu pokriveni e, kvotama Europske zajednice i države članice ne prikupljaju uvijek e, sve podatke i mislimo da se po tom pitanju treba postići napredak. Neke države članice su govorile o pitanju e, dezertifikacije obalnih područja i otočnih područja. E, mi imamo studiju koju smo objavili na internetskoj stranici Europske komisije u kojoj govorimo o 48 e, obalnih područja i e, dajemo različite mogućnosti lokalnim zajednicama da razvijaju gospodarstvo kako bi ta obalna područja postala otpornija na dezertifikaciju. Imamo također još jednu studiju koja je u tijeku, a kojoj se govori o nelokalnom stanovništvu koje radi u e, ribarstvenim flotama i industrijskim flotama i e, flotama malog obalnog ribolova i zaključak ove studije je taj da e, mnogi e, ljudi sa obalnog područja su napustili ta područja i rade u građevini, na primjer, ali sada ipak vidimo da se mnogi od njih vraćaju u ribarstvu, ka tim obalnim područjima, na primjer u Galiciji, to je jedan od najjasnijih primjera za ovo. Merci beaucoup. Madame Hvala. Gospođo Tomašić, hoćete li vi reći još par riječi? E, hvala lijepa svima. E, samo jedna napomena što se tiče točke 17. Mi smo svi zaboravili da je u središtu ipak čovjek. Dakle, e, ako zabranite onima ljudi, onim ljudima koji žive na otocima, u priobalju, koji samo imaju maslinu i grožđe i kad to podbaci imaju divlje zelje, imaju ribu. Ako im i to oduzmete sa ovim mrežama stajačicama, naravno da će napustiti otoke. Zahvaljujem se svima na komentarima i mislim sa, e, kad sam čula vaše komentare, mislim da sam ipak na pravom putu sa ovim izvješćem. Hvala lijepa još jednom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hvala vam najljepša gospođo Tomašić. Rok za amandmane je 12.11. Čini mi se da je ovo malo prekratko jer je to preko sutra. Sutra imamo e, i mini plenarnu. To je prekratko. A do 16. Do 16.11. je rok za podnošenje amandmana. Imate četiri dana više. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 16.11. Merci beaucoup à tous. Hvala svima. Sada prelazimo na razrešnicu Europske agencije za kontrolu ribarstva. E, ovo mišljenje je dodijeljeno kolegi e, Jose Blanco Lopez iz SND-a. E, objavljen je godišnji izvještaj Europske agencije za kontrolu ribarstva za 2014. godinu. E, i također su objavljene preporuke iz prethodne e, revizije. To nam sve služi kao tema za raspravu koju ćemo imati sada. Predajem riječ predstavniku suda koji će nam predstaviti e, rezultate za 2014. godinu kao i izjavu o samim računima. Ne, ne, ne, dajemo najprije riječ predstavniku suda. Predstavniku suda. A poslije tebi. Izvolite. Hvala. Hvala što ste me pozvali. Evo ja ću samo ukratko predstaviti posao kojim smo se bavili u Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva i govorit ću o osnovnim rezultatima. Svake godine mi izrađujemo e, analizu, punu reviziju, financijske izjave i e, provjeravamo zakonitost transakcija. Prošle godine smo e, napravili reviziju za 2014. godinu i po našem sudu e, ovi računi imaju ispravno stanje za 2014. godinu. Izvršen, izvršavanje proračuna je bilo u skladu s pravilima i e, nećemo sada ulaziti naravno u detalje. Mi smo e, detaljno analizirali sve račune i vidjeli da a kada dođe do određenih manjih poteškoća, e, to nismo e, zapisivali u godišnje izvješće, već smo to rješavali pojedinačno sa svakom od nadležnih službi. Hvala. Jose, izvolim. Muchas gracias, eh, presidente. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Kao i svake godine moramo ocijeniti rad agencije u Vigu. Kao što sam već prošle godine rekao, to je agencija koja eh, je pravi primjer prošle godine je e, došlo do dogovora. Obveze plaćanja se poboljšavaju svake godine 99%, a prošle godine 88%. Stoga mogu reći da je ova godina također bila uspješna jer malo je mogućnosti poboljšanja i trebali bi dalje nastaviti s ovim radom. Agencija je preuzela nove važne odgovornosti u području provedbe zajedničke ribarstvene politike kao primjerice obveza iskrcavanja i to smo utvrdili prošle godine ovdje u parlamentu i želim još jedan puta insistirati na tome. Proračun agencije od 2013. je zamrznut. Čak je bilo rezova e, što se tiče osoblja. E, znači agencija sad ima više obveza, ali manji proračun i manje osoblja. To je e, situacija koja je kontradiktorna i to predstavlja problem i s obzirom na e, sve funkcije koje agencija mora provoditi i to ću također naglasiti u svojem nacrtu izvješća idućeg tjedna kao što je tradicija u ovome domu. Ja ću e, svoj dokument poslati na prijevod, stoga ako ćete imati još e, nekakve e, nadopune predloge, onda bismo trebali organizirati raspravu kako bi ih mogao još ugraditi u dokument. Zatim još jedan negativan element od 24 članova u upravnom odboru ove agencije nitko nije nitko e, nije govorio o sukobu interesa i postoji e, nerazmjerna raspodjela e, između spolova u odboru rodna neravnopravnost i to na višim upravnim razinama, a to ovisi o operativnom karakteru agencije. No ja se nadam da će se to ispraviti. Puno hvala. Moi, je vais m'exprimer en ma qualité de rapporteur fictif. Hvala, ja ću govoriti kao izvjestitelj u sjeni za pučane. Euh, rappeler euh, l'importance, mais José l'a dit, Želim samo e, naglasiti e, značaj ove agencije i kao i Jose želim se zahvaliti na dosadašnjem radu i čestitati na dobrim rezultatima. Ova agencija ima veoma značajnu ulogu u primjeni ZRP, naročito vezano uz pitanja praćenja, kontrole, e, borbe protiv NNN ribolova, to je jako značajno i to na razini Europske unije. Ne smijemo ipak zaboraviti da su države članice te koje imaju najviše sredstva, sredstava za kontrolu. Zato agencija mora raditi na adekvatnoj koordinaciji, E, kontrole u svim državama članicama. Revizorski sud je naglasio da agencija dobro upravlja svojim radom i sredstvima, te je stoga i data razrešnica. Ali evo, postoji još jedno pitanje vezano uz deklaraciju o nesukobu interesa e, jednog od predstavnika suda, dakle deklaracija koju još uvijek čekamo. Imamo li još nekoga tko se želi javiti za riječ? Ako ne, onda, predstavljam, onda predajem riječ predstavniku suda koji može odgovoriti onda na pitanje kolege Jose Lopeza. Uh, thank you, Chair. Just to clarify, would you like me now to talk about the annual report? Hvala predsjedniče, ja bih uh, sam govorio o godišnjem, vi želite da kažem nešto o godišnjem izvješću za 2014. Ne, ne, naš kolega Jose Lopez postavio jedno pitanje, Jose može ga ponovo postaviti, koje se tiče jednog od 34 člana. Da, to je bilo bila jedna opaska koja je sadržavala pitanje. Pitanje je bilo sljedeće. Među negativnim elementima primjećujem da jedan od 34 člana eh, agencije nije dostavio svoju izjavu o finanskom interesu i o eventualnom sukobu interesa tijekom eh, svoje obnašanja dužnosti. Još jedno pitanje imam. E, koji se tiče o nedovoljnoj ravnoteži između muškaraca i žena u upravnim e, na upravnim mjestima visoke razine. I su dame platile, potplatile da postojiš tako pitanje? Dobro. Evo ponovno dajem riječ predstavniku suda i molim vas na umu da kada je riječ e, o tom članu suda o kojem je riječ, ne znam da li ste uopće upućeni u njegovu izjavu financijskim interesu. Hvala predsjedavajući. Ne, doista nemam odgovor na to pitanje. To nije tema kojom smo se bavili tijekom revizije. Ako želite, ja vam svakako mogu dostaviti informaciju s tim u vezi. Hvala. Merci, très bien. Et je m'associe à notre collègue. hvala. ja se slažem ovome što rekao kolega Jose Blanco Lopez e, o ženama, to je jako važno kako tu, tako i drugdje. E, toliko, dragi kolege, Jose, imaš li još nešto za reći? Ne? Ne, dobro. Hvala. Prelazimo onda... Mhm. Evo i takve stvari događaju. Kolega Joao Ferreira nije nazočan kako bi predstavio opći proračun, dakle razrješnicu. Stoga prelazimo na točku 16. Ako se slažete s tim. Tu se radi o okviru Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršite za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku. Tu se radi o zakonodavnom izvješću koje je dodijeljeno klub zastupnika FDD-u i to je kolega Marko Afronte koji je imenovan e, kao izvjestitelj na sastanku od 23. rujna imali smo predstavljanje ovog predloga reforme od e, komisije i onda smo imali razmjenu gledišta. Danas nastavljamo sa razmjenom gledišta, dakle dajemo odmah riječ kolegi Afronteu. Grazie Presidente. Nel nel mese che è passato da quando c'è stata la presentazione e della Commissione qui. U listopadu nakon predstavljanja izvješća ovdje na odboru mi smo dalje razmatrali ovaj prijedlog. Naravno da smo i održali sastanke sa različitim skupinama. Sastali smo se sa talijanskim predstavništvom i moram reći da smo se doista e, pozabavili ovim pitanjem i doista smo pokušali iznaći e, slabe točke u predlogu komisije, ali nismo ih baš puno našli i tako da ovaj e, prijedlog želimo zadržati. Mislimo da je to, skoro jednoglasno mislimo da je to dobar prijedlog, da se radi o dobro strukturiranom prijedlogu i na taj način možemo udovoljiti svim željama po pitanju ove teme koja je vrlo tehnička i stoga nije baš e, jednostavna i nije ju lako shvatiti. Još se nisam pozabavio sa e, zastupnicima i njihovim prijedlozima, stoga bi danas bilo za mene vrlo važno da čujem njihova iskustva. Da li ste raspravljali o ovom dosjeu, da li postoje točke o kojima želite raspravljati ili smatrate da neke stvari treba još doraditi. Druge točke su pretehničke, pa predlažem da o njima razgovaramo zajednički s komisijom e, na jednom drugom sastanku. Želim još e, samo reći da je jedna točka često spominjana koja se nalazi i u mojem nacrtu. Naime, radi se o jasnoj podjeli između statističkih podataka i kontrolnih podataka. Jer znanstvenici su mi rekli da oni kontrolne podatke nikada ne koriste u znanstvene svrhe. Jer ti podaci nisu dovoljno znanstveni, nisu na E, dovoljnoj razini. E, ti podaci se prikupljaju u neku drugu svrhu i stoga e, ovaj predlog komisije treba malo pojasniti jer statističke podatke treba razlikovati od kontrolnih. Osim toga postoji još potreba za pojašnjenjem što se tiče skupina regionalne koordinacije. Tu je također potrebna jasnija definicija. To nije sasvim jasno tko u utvrđuje sudionike i e, zatraženo je da države članice u regionalnim e, skupinama budu zastupljene na način da same države članice e, odabiru svoje predstavnike. Znači radi se o strukturi ovih skupina i o pravnim mogućnostima koje su na raspolaganju. Oni imaju veliku moć u rukama i oni e, mogu čak mijenjati planove država članica. Što se tiče baze podataka, tu se nadamo da će, da postoje regionalne baze podataka jer e, podaci moraju biti usporedivi, stoga se oni moraju prikupljati na državnoj razini, no postavlja se pitanje kako ćemo na regionalnoj razini upravljati ovim bazama podataka. Govori se o nacionalnim koordinatorima, oni su važni, oni igraju važnu ulogu, a to će imati utjecaja i na koordinaciju koja se zahtjeva od regionalnih skupina i od država članica. Možda onda ne bismo sada tu trebali postavljati nekakve dodatne zahtjeve. Što se tiče vašeg iskustva, vašeg stručnog znanja, e, oni su također potrebni za izvršavanje ove funkcije. Zatim slijede još neke tehničke točke koje ću sada izostaviti. No želim naglasiti najaviti da ćemo nastaviti s radom do idućeg nacrta. Neće nam trebati tako puno vremena. No, rokovi su ipak e, dosta kratki. Države članice moraju također do 31. listopada 2016. izraditi svoje planove. Mi ćemo se naravno držati rokova, tako da ćemo u siječnju sigurno već moći govoriti o prvom nacrtu. Nadam se da će biti još prijedloga od drugih kolega vezano uz nadopune. kako bi potom mogli nastaviti raspravu zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni. Puno hvala. Merci, euh, Marko. Hvala, Marko. Dajem sad eh, riječ izvjestilju Sjeni, Werner Kun je prvi. Hvala, gospodina Fronte. Ovo je vrlo važno izvješće s kojim ćemo se zajedno pozabaviti. Europska komisija je izradila dobar prijedlog, tako da se slažemo njim, e, potrebno je prikupiti što više statističkih podataka. A što se tiče znanstvenog e, rada, e, on se koordinira kroz ICES, ali tu su i neka tijela koja lokalno djeluju, koja informiraju o stanju određenih stokova, zatim migracije određenih vrsta koje napuštaju svoja staništa iz bilo kojih razloga. Sve to treba uzeti u obzir. Imali smo jednu zanimljivu raspravu o ribi, o brancinu, europskom brancinu koji e, sada migrira sve su to stvari koje su vrlo važne i vrlo zanimljive s jedne strane za profesionalne dionike, ali s druge strane i za znanost. Ja smatram da obje stvari moramo koordinirati, jer tu je mnogo stvari koje su empirija, koje su iskustvo. Ribari koji godinama skupljaju takve podatke E, oni bi trebali te podatke proslijediti znanosti. Ponekad mi se čini da između profesionalnih dionika i znanosti postoji velika distanca i zato bi bilo vrlo važno da prikupljanjem ovih podataka da pokušamo intenzivirati ovu razmjenu u regionalnim skupinama gdje bi bili zastupljeni i profesionalni dionici. Time sam naveo najvažnije stvari. E, spomenuo sam promjene e, stokova. Sve to e, ima veliku ulogu. Zato se veselim suradnji. A u znanstvenom području smo već ostvarili dobru suradnju i razmjenu informaciju, no ona se još uvijek može poboljšati. A što se tiče kontrolnih e, mjera i nadzora, pojedinačne države članice ovdje imaju različite institucije. U Njemačkoj imamo e, Savezni ured za poljoprivredu i prehranu i tu se svaki brod registrira, tu se svaki e, brod potom treba i odjaviti, točno se zna u kojem području se brod nalazi kada se e, brod e, ponovno vrati u luku, mora se prijaviti i registrirati. A upravo sada bi bilo vrlo važno da možemo prikupljati podatke o ribarstvu i e, kako možemo ostati pri 5 do 7 posto odbacivanja i veselim se suradnji sa kolegom Afrontom. Merci Werner. Hvala ti Werner. Richard Corbett. Hvala, bit ću kratak. Pouzdane statistike su temelj svega onoga što želimo napraviti, više manje svega što želimo napraviti u ovom odboru, dakle ovo je jako važan prijedlog. Treba nam više, a ne manje suradnje među državama članicama po ovom pitanju. I treba nam veći i lakši pristup statistikama koje su prikupljene kako bi svi dionici i oni koji sudjeluju u istraživačkom radu i tako dalje mogu do, pristupiti tim statistikama i upotrijebiti ih. Prijedlog komisije, po mom mišljenju, je jako dobar temelj za e, danji rad. Tu smo čuli izvrsno predstavljanje rada na prethodnom sastanku i e, radujem se suradnji sa ostalim izvjestiteljima o Sjeni izvjestiteljem kako bismo se postarali da dobijemo što prije dobar rezultat po ovom pitanju. Hvala ti, Richard. Predajem odmah riječ Skun Bilbao. Hvala predsjedniče. Govorimo o prijedlogu uredbe koja je od krajnjeg značaja imajući na ako imamo na umu da ova nova reforma na koju moramo opet audirati e, ima za početnu postavku za upravljanje ribarstvom podatke, dakle kvaliteta i upravljanje tim podacima. Posljedično tome mislim da je izazov za našu komisiju u okviru ovog izvješća taj da inzistiramo na tome da nacrt e, uredbe pruži e, jasne i jednostavne informacije, odnosno podatke, ali isto tako i usklađene na europskoj razini, kako bismo mogli porediti jabuke s jabukama. Dakle, kako bismo imali transparentnu informacije, kako bismo mogli na ovaj onaj način pojednostaviti postupke koji e, sudjeluju u ovom prikupljanju podataka. Mislim da je to veliki izazov i istovremeno i najveća poteškoća. Dakle, kao što je to već i rekao izvjestitelj, to znači da se moramo doista pitati zašto tražimo te podatke, tko je taj koji će koristiti informacije, tko će i pristup tim podacima. Ne smemo zaboraviti da se ovdje radi o zaštiti podataka. I u tom kontekstu moj klub zastupnika u ovom parlamentu uvijek je jako insistirao na tome i mislim da ćemo dakle morati odgovoriti na određena pitanja koja još uvijek visu zraku i pitati se tko će to koristiti tu vrstu informacija i naravno pojačati tu suradnju, nužnu suradnju koja treba omogućiti da se uspostavi povjerenje između samog sektora i znanstvenika jer i tu ima puno posla pred nama i umjesto da dopustimo da se sumnjičavost e, instalira, mislim da imamo tu posla i to je jedan od velikih izazova i velika mogućnost za naš sektor jer na tom temelju ćemo moći usvojiti prikladne mjere. Eto, to su oni po mom mišljenju ključni elementi. Naravno, imamo toga ima i određen broj pitanja tehničke prirode koje treba postaviti, ali koje treba postaviti prije na radnoj skupini nego na našem odboru. Hvala gospođo Bilbao, sada predajem riječ Klare Gljevi. Muchas gracias, presidente. Hacer algunas observaciones a esta, a esta... mi ja nekoliko primjedbi vezano uz amandman ove, <clears throat> vezano za ovu uredbu, to je jedna prva analiza koju želim dati. Gospođa Bilbao je rekla na kraju da moramo znati što želimo postići ovim izmjenama. Ja sumnjam u to da li e, opće znamo što želimo postići, želimo nešto poboljšati, ali sumnjam da se to može točno definirati. Kod e, u mojim amandmanima ja ću pokušati to još jedan puta pojasniti. E, to je prvi element od njih pet. Prikupljanje podataka, kvaliteta podataka, sve dakle, to su elementi koji su vrlo važni. Moramo prikupljati podatke, ali oni moraju biti, moraju biti kvalitetni. I proširenje e, na e, flote koje još nisu e, pokrivene ovim prikupljanjem, to je također vrlo važno. Zatim, odabir, pojednostavljenje i racionalizacija to vrijedi za podatke koje prikupljamo. Ne bismo e, se sada trebali izložiti još većem administrativnom birokratskom opterećenju. Naravno da je kvaliteta podataka vrlo važna, ali ne smijemo ne smijemo dopustiti da cijeli taj postupak e, postane e, prebirokratski. Potrebno nam je pojednostavljenje. No to ne znači da ćemo prikupljati manje podataka, nego da ćemo prikupljati bolje podatke, da ćemo bolje upravljati njima. Zatim raspoloživost podataka nju također treba poboljšati. To su već e, rekli kolege prije mene ove podatke treba koristiti te potom moramo točno znati koju ulogu će e, iduće koordinacijske skupine imati na regionalnoj razini. To je za mene vrlo važno pitanje i mislim da njihova uloga još nije dovoljno jasno definirana. No o tome ćemo sigurno još govoriti. Moramo definirati ciljeve unutar ove regionalne skupine. To su neke od elemenata koje sam htjela spomenuti i naravno da ćemo predložiti amandmane. Puno hvala. Gospodin Toma, izvolite imate riječ. Hvala. Da, ovo izvješće je jako važno, jer e, ovaj postupak koji smo pokrenuli sa zajedničkom ribasnom politikom i koja nas e, na temelju maksimalnog e, održivog e, prilova vodi putu će i isto tako e, ima za cilj najbolje moguće odluke. No danas komisija se žali Dakle, žali se da određeni, da za određene ribarske ribarska područja ne raspolaže odgovarajućim podacima. Neki kad sad govore da treba poboljšati odnos povjerenja između država članica, komisije i parlamenta, to je točno, ali povjerenje ne isključuje nadzor, a ponekad čak i sankcije. Te sankcije su ponekad moguće ukoliko se ne stave na raspolaganje podaci. Eto kaže mjeru izvješću Izabel Lavin o ako se ne varam, o Jegulji, mislim, poslala sam pitanje o e, stavljanju na raspolaganje određenih e, podataka i u suprotnom slučaju o paralizi izvješća, odnosno kočenju izvješća. Dakle, ne znam koji je točan odgovor. Dakle, to je, to je bilo izvješće na vlastnu inicijativu. Ne znam koliko su napredova stvari po tom pitanju. U svakom slučaju mislim da trebamo razmišljati o takvim konsekvencama, jer ponekad države članice, odbijajući stavljanje na raspolaganje e, informacije, blokiraju transparentnost e, i provedbu i odlu, od, postupak odlučivanja. Dakle, naravno da je šteta da se dođe do takvog nečeg, ali može se to možda uzeti u razmatranje. Želim još jednu stvar e, uzeti, dodati, prikupljanje podataka je dobra stvar, ali ako se ne obrade ti podaci, prikupljeni podaci, onda je to uzavudan posao. Hvala gospodinu Toma, osobno se želim e, zahvaliti kolegi Fronteu na izvješću i da je zahvaljujući Europskom parlamentu e, prikupljanje podataka dobilo velika proračunska sredstva unutar Europskog fonda za pomorska i ribarska pitanja i taj proračun trebaju koristiti države članice, dakle moramo biti jako rigorozni po tom pitanju. Dakle, sada koristim priliku i tražimo predstavnice e, komisije da nam, napravi, da nam predstavi situaciju programaciju od strane država članica, ukoliko je to moguće, dakle proračuna koje je posvećeno e, prikupljanju podataka u okviru e, MPA moramo biti jako e, brižni o prikupljanju podataka e, višegodišnjih e, u okviru višegodišnjih planova posredstvom koordinacije između država članica. Ja ću sam poniti određene amandmane u tom pitanju, ali bilo bi sjajno kad bi mi komisija mogla odgovoriti. Evo sada dakle dajem riječ gospođi Carson. Izabela Gasson. Hvala, Doraž. Evo ja ću preuzeti nekoliko elemenata koji su spomenuti. Najprije vam želim zahvaliti na općim prijedlozima koji se tiču ovog prijedloga. To je veliko ohrabrenje za naš rad. Želim se nadvezati na jednu točku koja je evo, trenutno najjednostavnija, dakle postavljam na nekog pitanja, odnosno komentara glede značaja s jedne strane e, regionalne koordinacije i mi smo uvjereni da je to od ključnog značaja. I s druge strane o potrebi da se ipak poboljša tekst kada je riječ o sudjelovanju, o ulozi, o ciljevima e, skupina za regionalnu koordinaciju. To su neki elementi razgovora o kojima je bilo riječ u vijeću i mi smo doista spremni poboljšati tekst po tom pitanju i to ne predstavlja zasigurno nikakav problem druge pak strane, gospodin eh, Fronte postavljao je pitanje o određenim odavnostima o stavljanje na raspolaganje podataka kada na regionalnoj razini, dakle o njihovom prikupljanju u eh, bazama podatak na regionalnoj razini. Dakle, to je izuzetno složena e, stvar, to prikupljanje podataka i mi bismo htjeli racionalizirati organizaciju tih, tog prikupljanja podataka i na razini država članica i na europskoj razini. Dakle, nemamo, u stvari nismo odredili konačnu evoluciju tog europskog sustava upravljanja podacima o ribarstvu. Mi nismo to željeli jer e, barem za sad nismo vidjeli kako bi to bilo moguće, a istovremeno i prihvatljivo. No u svakom slučaju radimo na tome i e, spremni smo na sastancima u stručne prirode objasniti vam kakve su to scheme na kojima se trenutno radi u suradnji s državama članicama. Jedan važan dio komentara odnosio se na nužnu potrebu pojednostavljenja sustava. To je i naš cilj. Okvirna uredba ne može po dekretu pojednostaviti stvari. No, kako god bilo, jedno je jasno iz ovog prijedloga. Mi smo htjeli razlučivati što ono što se prikuplja, to je određeno u okviru programa prikupljanja podataka na europskoj razini i ovim sredstvom odgovaram i na komentar gospođe Bilbao o potrebi da se držimo harmonizacije. Dakle, što se prikuplja koji, i kako to države članice prikupljaju. Dakle, sadržaj i metodologija, a to je ta metodologija je nešto što se više prepušta državnim članicama posredstvom regionalnim skupinama za koordinaciju, jer to je nešto što ovisi o regionalnim karakteristikama i ovisi o ribnim resursima o kojima je riječ. Druga, druge stvari o kojima se govorilo ticali su se između ostalog odnosa sa kontrolnim podacima. Ja sam na raspolaganju gospodi zastupnicima da im e, podrobnije objasnim e, ovu razliku, ključnu razliku koju treba raditi između kontrolnih ribarskih e, podataka koji su obvezni podaci koji moraju evidentirati ribari i dostaviti dakle plastima to ima za cilj provjeru, odnosno kontrolu e, ribarske aktivnosti, to nisu e, podaci koji su u našoj nadležnosti. Dakle, sve stvari koje se tiču tih podataka ne tiču se izmjena iz uredbe ECF. Dakle, treba praviti razliku između tih podataka i svih onih drugih koji se tiču E, uredbe DCF, dakle biološke prirode, socioekonomske prirode, to su statističke, e, statistički podaci koji nisu podaci osobne vrste, osobne prirode. A ono gdje se e, preklapaju ovi dokumenti, to je da DCF, uredba DCF smatra da je moguće koristiti određene od tih, neke od tih podataka za znanstveno istraživanje i jednom kad se E, radi agregacija tih podataka, onda se mogu predati znanstvenicima posredstvom DCF-a. To je nešto što je postojalo do sad, to se ponavlja i to se e, to je potvrđeno u odluci DCF-a. Konačno, želim odgovoriti na ovo što je rekao predsjednik glede proračuna i na ono što je rekla gospođa Toma o sankcijama. Dakle, što se tiče proračuna, čuli ste kako kolega predstavlja situaciju operativnih e, programa u okviru MFF-a, dakle to je nešto se još ne koristi ili mi bar još nemamo razinu izvršenja za 2014. i 2015. jer operativni programi nisu svi usvojeni, ali države članice su koristile taj proračun i nema nikakve sumnje da ćemo do kraja godine i u početkom sljedeće godine dobiti zahtjeve za refundiranjem sredstava koji će nam moći staviti do znanja, odnosno dati određene naznake do kud su države članice dospjele e, glede te omotnice za razdoblje do 2014. do 2020. Po osobnom iskustvu mogu vam reći da ne biti puno zabrinutosti e, glede e, rada država članica, jer to su neke redovite obvezne aktivnosti i neke, e, osobito kada se radi o znanstvenim kampanjama na moru, koštaju sve više i više tako da je doprinos MFF-a nužan i dobrodošao, barem ga države članice smatraju dobrodošlim. Gospođo Toma, ako države članice ne prikupe podatke po pravilu o kontaktu, kontroli, tu postoje neke aktivnosti nadzora od strane komisije, među kojima i mjere o prekršajima. Ako države e, ne dođu do tih podataka u okviru e, okvira za prikupljanje podataka, dakle DSF, postoje i neke mjere za sankcioniranje i e, tu je MMF, MFF vidio da se e, ne dostavljanje tih e, podataka smatra e, velikom povredom naših pravila i ukoliko se ne riješi taj problem onda se može obustaviti isplatu sredstava MFF-a. Dakle, zakonodavci su evo to predvidjeli jednu važnu polugu utjecaja na takvo nepoštivanje E, dosta je podataka. Hvala. Hvala Izabel. Da li ti Marko imaš neke zaključne primjedbe? Mislim da je već rečeno da nećemo raspravljati o tehničkim točkama. Ja sam se zapisala neke natuknice vezano uz ono što su rekle kolege i komisija. No nešto sam malo prije zaboravio reći. Ja sam razgovarao sa različitim ljudima i oni su mi rekli da s obzirom da je došlo do povećanja broja podataka, e, da je to pozitivno, ali to sad želim reći komisiji, ali troškovi za prikupljanje podataka oni e, nadilaze sredstva. To su mi svi potvrdili. Gospođa Bilbao govori o privatnoj sferi. Ono, onako kako je to rečeno, čini mi se da je e, postoji jedna zabrinutost, znači netko smije koristiti podatke jer mi raspoloživost podataka želimo osigurati, nego se radi o razini na kojoj će se podaci koristiti. Ako ćemo računati po ribaru ili po e, brodu, onda e, dolazimo do neke sasvim druge računice, ali sve podatke treba staviti na raspolaganje. Naravno, postoji komunikacijski problem sa ribarima. Ribari, oni znaju puno više nego sama znanost, no kada se radi o podacima, onda ova dva svijeta moramo držati e, odvojenima, jer podaci s kojima su upoznati ribari nisu podaci koji su dovoljno pouzdani za znanost i toga nam je potrebna jasna podjela. Mi ćemo dalje raditi na nacrtu, nadam se da ćemo što prije završiti e, s ovim radom i potom ćemo e, predstaviti konačni izvješće. Hvala Marko, a sada ćemo se vratiti na točku 15. jer je žao stigao. Hvala Dakle, što se tiče eh, razrečnice za 2014. godinu, odnosno opći proračun Europske unije, Revizorski sud je objavio danas izvješće za 2014. godinu. Sud nam je predstavio svoj rad, eh, naročito pred odborom za proračune i svaka glavna uprava je objavila javno e, svoje godišnje izvješće. Ovi dokumenti će nam služiti kao temelj za razmjenu mišljenja danas. Najprije dajem riječ e, predstavniku Revizorskog suda koji će nam govoriti o e, računovodstvenom razdoblju za 2014. godinu a nakon toga izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala što ste mi dali priliku predstaviti danas e, rezultate. Najprije možda samo e, nekoliko dosadnih riječi o metodologiji koju koristimo vezano uz ribarstveni fond koji spada pod poglavlje prirodnih e, resursa i to u okviru višegodišnjeg financijskog sporazuma s obzirom na ovo, e, proračun za pomorska pitanja je pomješan sa poljoprivrednim proračunom. To znači da za relevantna područja uzimamo u obzir i poljoprivredne troškove i ribarstvene troškove. Za podglavlje o prirodnim resursima imamo 360 transakcija i imamo dva mišljenja, jedno od, o stupu prvom koji se tiče poljoprivrede, a drugi o stupu drugom koji uključuje e, pomorstvo, ribarstvo i ruralni razvoj. Također smo radili reviziju na 12 e, transakcija koje su vezane uz e, fondove za ribarstvo. S obzirom na to da su ove transakcije e, dosta male, ne možemo govoriti o e, stopi greške koju inače predstavljamo. Možemo reći samo za prirodne resurse da je stopa greške 3,6% i to za onaj dio e, rashoda u kojima govorimo za pomorska pitanja iznosi 6,2%. To ne znači da Eh, je 6,2% transakcija ribarstva neregularno, odnosno da postoji greška, već znači da eh, se ukupno je prona, su pronažene greške na eh, ovim transakcijama za ribarstvo u iznosu od 6,2%. Također imamo i 2% greške koju su prijavile same države članice u rashodima, a u test fazi tražimo i objašnjenja od država članica, e, objašnjenja na koji način su sredstva potrošena. E, što se tiče same potpore, svake godine odaberemo jednu zemlju, u ovom slučaju smo izabrali Italiju, i e, htjeli smo vidjeti da li je nadležno tijelo koje daje mišljenje o reviziji obavilo svoj posao kako treba i napisali smo i mišljenje o tome u izvješću dali smo posebne preporuke neću sada detaljno govoriti o njima ali možemo reći da smo zatražili da se poboljša prezentacija dokumenata, metodologija i slično. To je ono što smo e, rekli i komisiji. Komisija je prihvatila ove naše preporuke. To bi bilo sve za sad. Želim samo reći da nismo morali previše raditi na E, fondu za ribarstvo gdje smo odlučili se usredotočiti na sam e, financijski okvir, a rashodi za pomorska pitanje ribarstva ribarstvo su uključena u rashode za prirodne resurse. Hvala. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant au rapporteur. Hvala, sada predajem riječ izvjestitelju Ferreira. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega Ispričavam se jer nisam bio ovdje ranije. Nemam zapravo nekih većih komentara za sad. Želim se zahvaliti predstavniku Revizorskog suda na ovom izlaganju. Postoji tu jedna specifična situacija jer je ribarstvo spojeno s drugim stubom zajedničke e, poljoprivredne politike, a to je ruralni razvoj. Ali u svakom slučaju e, rezultati izvješća revizorskog suda su sasvim zadovoljavajući i jasno je da moramo razmotriti određena pitanja vezano uz e, FMM i način na koji se sredstva koriste na nacionalnoj razini. Postoje ogromne poteškoće pristupa sredstvima, naročito od strane malih i srednjih poduzeća koja bi također trebala imati pristup ovim ovakvom načinu financiranja. E, moramo vidjeti i koja je krajnja svrha ovih sredstava, na koji način su ona iskorištena. Ali neću detaljnije sada govoriti o tome jer nemamo dovoljno vremena, u svakom slučaju sam vam na raspolaganju. E, ako imate nekih e, komentara koje mogu vrstiti u izvješće, a naročito očekujem komentare od izvjestitelja u sjeni. Klara? Sí, gracias, presidente. En nombre de mi Hvala predsjedavajući. U ime svoga kluba i kao izvjestiteljica u Sjeni želim samo kratko dati nekoliko primjedbi vezano uz ovo izvješće. U velikoj većini se slažem s onim što je rečeno. Želim samo naglasiti nekoliko stvari. Kao prvo, ovo izvješće e, sadrži bolju procjenu sveukupne količine rizika, sveukupnih rizika i e, to sve pruža bolje jamstvo. Godišnje izvješće pruža e, sigurnost vezano uz korištenje sredstava za odgovarajuće stavke. No, načelno možemo reći da se dobro upravlja sredstvima. Mogućnosti kontrole pružaju potrebna jamstva za redovitost i legalnost ovih transakcija. Neki aspekti su doista vrlo pozitivni, no želim još uputiti i na to da ove godine, odnosno prošle godine 2014. ove godine o kojoj govorimo, da je to godina od 21. svibnja u kojoj e, od koje postoji EMFF fond, znači od 21. svibnja i u većini operativnih programa e, se financiranje osigurava e, na način da se ti operativni programi prvo usvoje, prvo usvoje no 2014. je premalo programa usvojeno. Mislim, samo jedan program, a sada, krajem 2015. imamo glavne troškove i e, operativne programe koji još nisu usvojeni. Znači došlo je do odgađanja, a to može dovesti do problema, no o tome ćemo još raspravljati. U načelu ja se u većini slažem, e, slažem se s većinom onoga što je rečeno, a ako ima još otvorenih pitanja onda možemo e, ta pitanja riješiti u daljnjim razgovorima sa izvjestiteljima. Gospođa Toma, hvala. Mm, samo jedan komentar. Već više od 30 godina smo razdvojili zajedničku poljoprivrednu politiku od zajedničke E, ribarstvene politike bi bilo dobro da i u financijama to napravimo kako bismo mogli imati nešto više od samo pola stranice od 160 stranica posvećenim drugim temama. Malo karikiram, ali to je suština ovog što bih htjela reći. E, također imam komentar na dokument komisije nešto što smatram problematičnim. Dokument kojeg je predstavila komisija nam ne omogućava provjeru e, primjene odluka koje smo mi izglasali. Evo da ću samo jedan primjer za to kako bi bilo jasnije. Operativni programi još uvijek nisu odobreni, dakle još uvijek se ne primjenjuje, ali već od sljedeće godine nadamo se će se primjenjivati i u okviru toga smo u EMFF-u e u članku 13. E, predvidjeli e, raspodjelu sredstava u narodnih sedam godina za kontrolu, za ultraperiferne regije i tako dalje. Ako mi nemamo računovodstveni dokument u kojem imamo po svakoj liniji sredstva koja su potrošena, na primjer za ultraperiferne regije, za kontrolu i tako dalje. Ako nemamo linearnu prezentaciju ovih rashoda, mi nećemo moći provjeriti odluke zakonodavca. Morat ćemo se vratiti na amandman kojeg sam ja povukla na zahtjev komisije, a u kojem se tražila linearna prezentacija proračuna. Rečeno mi je ne, ne, ne, nama je potrebna fleksibilnost, ja sam zato povukla amandman, ali ako ne budemo imali detaljniju prezentaciju e, rashoda, morat ćemo se vratiti na taj amandman. Hvala. Hvala gospođo Toma. Gospodin Kovet. Imam samo jedno pitanje predstavnicima revizorskog suda. Ako zaista postoji samo malo računovodstvenog rada posvećenom pomorskim pitanjima i ribarstvu. Tu postoji samo mali e, broj uzoraka. Koliko točno e, možem, koliko su točne ove stope greške? Vi ste rekli 6,2%. Da li je to statistički pouzdan podatak u tom slučaju? Peter Vandalen. Ne? Ne. Dobro. Evo, ja samo imam još jedan komentar e, koji želim uputiti predstavniku suda. Kao što je rekao gospodin Korbet malo čas, sud je rekao da su uočene određene nepravilnosti koje su predate Olafu. Kaže se da postoji 22 predmeta vezana uz rashode Europske unije. Moje pitanje je sljedeće. Budući da je sve ovdje pomješano, da li je tu i ribarstvo uključeno? Da li se te greške tiču i ribarstva? Dajem riječ predstavniku suda. Thank you, Chair. To answer the question by Mr. Hvala. Evo kako bi odgovorio na pitanje koje je postavio gospodin Korbet. E, ovih 6,2% se tiče mišljenja kojeg smo mi dali za ruralni razvoj, e, pomorsku politiku i okoliš. Dakle, tu se e, govori od 180 transakcija u svim ovim područjima, među kojima pomorska politika zauzima samo manji dio. U ovih 180 transakcija samo 12 su povezane sa ribarstvenim fondom, i dakle ova stopa od 6,2% se može svesti na samo 3% e, za ribarstveni fond. A što se tiče komentara predsjedavajućeg i da li mi e, izvještavamo Olaf o drugim slučajevima, osim ovih o kojima smo govorili, odgovor je ne. Kada radimo reviziju e, napretka. Ponekad ako pronađemo predmete koji su sumnjivi, o tom obavestimo Olaf, ali u ovom slučaju nismo e, obavijestili Olaf niti o jednom od slučajeva. U redu, hvala. Žao, želiš nešto reći? Ne, u redu. Da, ispričavam se, Mark Johnson tebe sam zaboravio. U ime komisije, izvoli. Hvala najljepša, dobar dan svima. Možda samo mogu još doprinijeti ovoj raspravi, zapravo kako bih razjasnio stopu greške. E, sud je radio na uzorku od 12 transakcija e, pomorskih poslova i ribarstva i tu je postojale su samo dvije greške, jedna manja, jedna veća i o tome smo detaljno e, mogli pročitati sve u izvješću. Ali svakom glavnom, glavnoj upravi u komisiji imamo godišnje izvješće o aktivnosti i postizanju naših ciljeva ali u svjetlu ove rasprave ovdje u tim izvješćima se govori i o sredstvima koja su korištena, e, načine na koji su korištena i koje su nadležne e, službe u državama članicama koje su zadužene za korištenje tih sredstava i u tom slučaju govorimo o e, stopi pogreške i za 2014. godinu za EMFF ta stopa iznosila 2,79%. Sljedeće pitanje koje ćete mi postaviti je što činimo s tim. Uloga parlamenta je e, da zajamči da mi upravljamo proračunom na učinkovit način i mi jesmo oprezni. Načelo e, koje se vodimo je načelo partnerstva s državama članicama, što znači da države članice snose prvu odgovornost za sve projekte na terenu, na i za kontrolu nad tim projektima. Nadležna tijela u tim državama članicama e, nas izvještavaju o e, mogućoj stopi e, pogreške i ako ona iznosi više od 2%, onda poduzimamo akciju. Možemo zaustaviti plaćanja za operativne programe i onda vidjeti na koji način se taj problem može riješiti. Ako se problem koji je uočen e, ponavlja, odnosno kada se problem riješi i onda nastavljamo plaćanja isplate. Za pet država članica za koje smo to primijenili 2015. godine, s obzirom na greške uočene 2014. godine, to su bile greške koje su iznosile više od 2%, u jednom slučaju E, se smatralo da su podaci države članice bili nepouzdane i za četiri države članice smo već nastavili plaćanje. Radi se o velikim sumama novca, 190 milijuna eura i rekli smo da nećemo to isplatiti dok ne isprave te greške. A za petu državu članicu ćemo moći nastaviti isplatu za operativne programe u sljedećih tjedan ili dva. Dakle, to je način na koji mi funkcioniramo. Imamo godišnje izvješće, to je javni dokument koji vam je dostupan na e, našoj internetskoj stranici e, i to je način na koji mi e, možemo odgovarati za ona sredstva koja se troše. Vezano uz operativne programe EMFF-a, EMFF e je objavljen u nezavisnim e, u službenom listu e, prošle godine u svibnju imamo 17 operativnih programa koje je usvojila komisija, 27 operativnih programa sve ukupno, što znači da 10 programa još su u fazi usvajanja. U tom kontekstu operativni programi su takvi da je uloga komisije provjeriti e, preduvjetovanost tih programa. Postoji dakle postupak e, prethodne provjere, a parlament je prva od institucija koja nas može e, opomenuti ako nismo provjerili te ex ante E, uvjete. To dakle, deset operativnih programa još trebamo odobriti, a za sad nismo e, vršili nikakve srednjoročna plaćanja jesmo uplatili neka plaćanja prije vremeno samo za određene programe, one programe u kojima nad kojima zaista imamo potpunu kontrolu. Mi zaista poštujemo odredbe EMFF-a vezano uz financijske omotnice. Za sad pripremamo izvješće koje ćemo vam predočiti uskoro u kojem ćete vidjeti pregled svih operativnih programa i tu ćete vidjeti različita područja rashoda unutar tih operativnih programa i e, na kraju ćete vidjeti koliko je potrošeno sredstava za svaki prioritet naveden, naveden u MFF-u. Hvala Mark. Sada je sve jasno. Prelazimo na točku 18. Rekao sam da je došlo do manje izmjene. Ovdje ćemo govoriti o sporazumu o partnerstvu, ribarstvu između Europske zajednice i vlade Danske i lokalne vlade Grenlanda. Ovo je izvješće koje je dodijeljeno klubu zastupnika FDD. E, naš kolega Afronte je izvjestitelj. Sada ćemo prisustovati e, prvom izlaganju, a nakon toga ćemo imati razmjenu gledišta s predstavnicima komisije. Najprije predajem riječ e, komisiji. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pokušat ću biti što kraći. Govorit ću o novom e, sporazumu e, između Europske unije i Grenlanda koji je parafiran 21.3. ove godine nakon tri runde tehničkih pregovora. Radi se o mješovitom sporazumu, to je veoma bitno za sve države članice koje ribare u e, vodama Grenlanda, a isto tako je to bitno i za proračun. Radi se o novom sporazumu koji bi bi trebao trajati pet godina i trebao bi se početi primjenjivati od 1.1.2016. godine, a trajati do 31.12.2020. godine. Ovo je novi sporazum kojeg smo i ispregovarali imajući na umu najnovija načela reforme a to je održivo iskorištavanje resursa, E, korištenje najboljih znanstvenih mišljenja, e, dobar obračun e, viška i također smo pokušali na neki način optimizirati ovaj sporazum kako bismo dobili i kako bi povrat na investiciju. Također u ovom sporazumu smo zadržali i određena načela koja su specifična za Grenland na primjer u samom protokolu imamo i kvote koje su indikativne kvote za određene vrste predviđene protokolom i svake godine na mješovitom povjerenstvu e, prilagođavamo kvote za svaku od vrsta i to uzimajući u obzir znanstvena mišljenja koja su nam na raspolaganju. To je pristup koji je i zadržan. Mi smo naravno prilagodili ili E, smo smanjili ili povećali određene indikativne kvote za određene vrste. Na primjer, smanjene su kvote za kalar, a e, povećane su za jednu drugu vrstu. E, moramo iskazati veću fleksibilnost u primjeni ovog sporazuma uz mogućnost da u samom tijeku sporazuma prihvatimo dodatne ribolovne mogućnosti s obzirom na znanstvena mišljenja i uvođenje novih vrsta u sporazum ukoliko tih vrsta ima u e, dovoljnoj veličini i ukoliko je to u interesu europske flote. U tom slučaju isplata Europske unije Grenlandu bi se radila u realnom vremenu u odnosu na količinu kvota i vrsta koje su ispregovarane za svaku godinu. To je razlika u odnosu na prethodni e, sporazum koji smo imali koji je malo komplicirao računovodstvo. Javni doprinos iz europskog proračuna je stabilan, iznosi 17,8 milijuna eura. Jedino što možemo primijetiti je povećanje doprinosa za sektorsku potporu i e, financijska rezerva koja iznosi 1,7 milijuna eura koja će nam omogućiti da se suočimo sa mogućim prilagodbama količine ulovljene ribe. Što se tiče sektorske potpore imamo 2,9 milijuna eura što je nešto veća suma u odnosu na prethodnu. U skladu s velikim načelima reforme predvidjeli smo povećati i doprinos vlasnicima brodova na početku 40%, a od druge godine će taj iznos iznositi 50% više u odnosu na sadašnji. Određene odredbe su i poboljšane, naročito vezano uz izdavanje licenci kako bi ovaj postupak bio brži i jednostavniji za sve subjekte. E, ojačali smo i odredbe vezane uz nadzor i praćenje i kontrolu. Uveli smo i određene detalje vezano uz eksperimentalni ribolov i e, mogućnost e, otvaranja mješovitih e, poduzeća između europskih operatera i operatera sa Grenlanda. Ovdje imamo mnogo preciznije odredbe koje su transparentnije i koje su sada mnogo jasnije. Također imamo jasnija pravila vezano uz prilov kako bi to bilo u potpunosti u skladu sa e, politikom koju imamo, a to je zabrana odbačaja, odnosno odbacivanja koju imamo u novoj ZRP. Ovaj sporazum će kao i u prošlosti e, doprinositi razmjeni kvota između Europske unije i Norveške kao i e, Europske unije i Barskog otočja. Ovo sve u e, smislu modernizacije i veće fleksibilnosti sporazuma koji je do sada bio učinkovit i kojeg su cijenili svi europski e, operateri koji su ga koristili. Hvala najljepša, Marko Afronte. Grazie. La presentazione è già stata fatta dalla Commissione, quindi sarò... Puno hvala na izlaganju komisije. Biti ću kratak. Ovo je prvi put da se zadužen e, za ribolovni sporazum. E, no, sada sam dosta dobro upućen. Mi možemo ili potvrditi ili odbiti ovaj sporazum, ne možemo ga izmijeniti, no brinu me dvije stvari. Prva stvar se odnosi na to da u ovom sporazumu govori o pregovorima između e, Danske, Grenlanda, Europske unije. Grenland, kao što je dogovoreno, e, znači sada govorimo o trećim zemljama. Ja sam dobio neka pojašnjenja koja su me umirila. Zatim što se tiče ekološkog značaja ovog sporazuma i utjecaja na ugrožene vrste, razgovarao sam sa kolegama iz Danskog parlamenta i svi su potvrdili da je ovaj sporazum održiv. Ja mogu samo ponoviti ono što je Europska komisija rekla, skoro sve kvote su smanjene uz eh, iznimku eh, nekih kvota. Većina kvota su smanjene. Jedino eh, u slučaju Iverka to nije bio slučaj. Mislim da nam je potrebna još jedna rezolucija uz ovaj sporazum, no nismo čuli što kolege kažu na to, a ja ću na temelju vaših komentara e, stvoriti mišljenje. Puno hvala. Jaroslav, želiš li nešto reći? Ne, dobro. Werner, izvoli. Werner Kuhn. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala komisiji na ovome izvješću. Ovaj partnerski sporazum sa Grand dom postoji već od 1985. godine, no sada su intervali puno kraći i to je vrlo važno. Na temelju spoznaja znanstvenog vijeća i CESA sve države članice Europske unije koje sudjeluju u ribarstvenoj politici e, u okviru toga su određene kvote. E, naravno možete me ispraviti, ali što se tiče ovog sporazuma kada govorimo o brancinu ili o iverku ili o nekim drugim vrstama, onda u načelu plaćanja Europske unije Grenlandu. E, tu nije bilo nikakvih e, većih izmjena kroz zadnjih pet godina. A od 1.1.2016. znači ovaj sporazum stupa na snagu. A predstavnik komisije govorio o tome da će, e, da su se mnoge stvari modernizirale, prilagodile, pa bi mene zanimalo kakva je situacija vezano uz mješovita poduzeća kada govorimo o suradnji sa Grenlandom. Pojedinačne države članice također e, dobivaju kvote za ribolov u vodama Grenlanda. Pa postoje li tu nekakve izmjene ili kako možemo održati ovaj status quo? To bi mene zanimalo. Puno hvala. Merci Werner. Hvala Werner. Da li se još netko javlja za riječ? Ne. Marko, želiš li još nešto završno reći? Dobro. En effet, la, question, la commission doit répondre. Komisija treba odgovoriti na pitanje koje je postavio Werner Kuhn. Emanuel, čuo si što je rečeno? Treba odgovoriti. hvala, hvala i vama gospodine Fronte na ovom predstavljanju izvješća. Mislim da smo dobili određeno objašnjenje glede uloge Danske, tako da se neću na to ponovo osvrtati. Jedna od ključnih stvari jeste poštivanje kvota i sve ono što je zajednički poduhvat joint venture ide pride, dakle povrh svih ovih ispregovaranih e, kvota u okviru ovog protokola koji se primjenjuju na brodove koji e, imaju evropsku zastavu. Dakle, kvote su mogućnosti lova koji su dogovoreni između operatera. E, na Grenlandu ima čitav jedan mehanizam koji je objašnjen u dodatku ovom sporazumu i koji objašnjava da ovi zajednički poduhvati su objašnjeni. Dakle, tu se postoje kvote koje se mogu dodati. Nadam da to objašnjam pitanje. Hvala. Hvala Marko. sada ćemo preći na točku 17. Ako se slažete, i to je zadnja točka našeg dnevnog reda. Tu se radi o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode, ribu i proizvode ribarstva, te izmjena euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između europskih zajednica i Maroka. EKR er je dobio ovo izvješće, gospodin Petar Van Danas ćemo imati predstavljeno strane komisije ovog e, Sada za ovu razmjenu mišljenja predajem odmah riječ predstavniku i predstavnici komisije. Izvolite, radi se o predstavnici, kao što rekao. Izvolite, imate riječ. Buenas tardes. Eh, el acuerdo sobre la protección de las Dobra večer. Ovo je sporazum o zaštiti zemljopisnog podrijetla između Europske zajednice i Maroka. Postignut je 16. siječnja 2015. uz nazočnost povjerenika i ministrice Maroka. Zatim eh, je parlament izvješten o tome u siječnju, a 24. Te veljače u odboru Agri smo čuli sve o ovom sporazumu. Ribarski proizvodi također podlježu pod ovaj sporazum. E, pregovori između Europske unije i Kraljevina Maroka e, su usmjereni na e, ribu i proizvode ribarstva znači radi se o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla. To je posebno poglavlje ovaj tekst o oznaci zemljopisnog podrijetla je vrlo dobar tekst. U njemu su e, sadržane e, svi zahtjevi Europske unije, visoka razina zaštite e, europskih proizvoda u Maroku. 14 je marokanskih poljoprivrednih proizvoda. Znači, opće se ne radi o ribarskim proizvodima. To je tradicionalni sporazum slične strukture kao i drugi sporazumi koje imamo sa e, primjerice Gruzijom ili Moldovom i on omogućava zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla, omogućava se izravna zaštita bez da se prije podaci moraju unijeti u nacionalni registar. Maroko ima mogućnost da sada imena e, zemljopisnih podrijetla unese u registar Osim toga, odbor e, će se redovito informirati o razvoju situacije i dobit će ažurirane liste i e, bit će informiran o Eh, svim unesenim podacima koji su unijeti 9. siječnja 2013. Ovaj sporazum jača poziciju europske poljoprivrede i njezinih proizvoda te će nadam se omogućiti daljnu zaštitu eh, oznaka zemljopisnog podretla u regiji. Osim toga, na taj način ćemo osnažiti odnose sa kraljevinom Marokom. I e, prvog dana, e, tri mjeseca nakon predavanja zahtjeva, on stupa na snagu. Puno hvala. Hvala, predajem riječ izvjestitelju Petru Vandalenu. Hvala predsjedniče. Puno. Hvala predsjedniče, hvala Europskoj komisiji na ovim razjašnjenjima. Ovdje se da radi o Maroku i o zaštiti znaka pisnog podrijetla. Istina je da se ovdje radi o nekoliko tisuća oznaka pisnog podrijetla i nekoliko desetaka njih koje se tiču ribarstva. Ovdje mislim na šarana iz Crnog mora, o pasu i o sardini, sve iz određenih regija i sve to naravno nam tjera slim na ustav i vjerujem da su sve to proizvodi koje bi trebalo zaštititi i to trebaju uraditi i Marokanci kako ne bi došlo do zloporabe na njihovim unutarnjim tržištu ovih e, oznaka zemljopisnog podrijetla. Naravno, sve ovo predsjedniče e, se upisuje u opću tendenciju približavanja Europske unije i Maroka i nadam se da će to ishoditi potpisivanje sporazuma o slobodnom trgovinskom raz, e, razvoju i suradnji. Ovdje se govori o zapadnoj Sahari, naravno, i to predstavlja određeni niz problema i naravno mislim da bi bilo važno da se ne zanemari ova, ovaj aspekt ljudskih prava. Dakle, što se mene tiče predsjedniče, ja bih rekao da ću iznijeti dosta jasno mišljenje i strogo odboru INTA, ali namjeravam izraditi pozitivno mišljenje. Hvala da se netko javlja za riječ, Werner Kuhn, ne? Evo ja bih samo htio reći par riječi. Dakle, ovaj sporazum između Europske unije i Maroka, kao što je rekao Peter, ima za cilj da se zaštiti oznake zemljopisnog podrijetla. Važno je kako bi se povišali bilateralne razmjene. Između ostalog, stavlja se naglasak na kakvoću u prehrambenom lancu i na e, e, održivi ruralni razvoj. Predviđa se isto tako i zašta od Kraljevine Maroka cjelokupnog popisa e, oznaka zemljopisnog podrijetla. Ti si malo prije spominjao Dagnje sa Monsa Mišela i hvala na tome. I e, veselim ova, ovi pregovori i oni su odraz odličnih odnosa između Europske unije i Kraljevine Maroka. E, to je sve što sam htio reći. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Predsjedniče, ja, ako se ne varam, ja sam izvestio sjen, tako da bih i ja htio reći par stvari, a istovremeno ne bih ponavljao što je rečeno. Dakle, želim reći da se slažem sa ovakvim sporazumima. Oni su korisni za proizvođače, ali i za potrošače. Dakle, želim se zahvaliti komisiji, našem izvjestitelju na obavljenom poslu. Iako ovo nije tradicionalno i tradicionalno izvješće, želim reći da slažem da je ovo dobro rješenje. Najljepše hvala. Hvala ti Antonio, nisam na svom popisu imao informaciju da si izvjestitelj u sjeni, inače bi sigurno, sigurno bih ti dao riječ, ali naravno ti si izvjestitelj u sjeni. Eto toliko, dragi kolege, Peter nema nikakvih problema, dakle za ovo. Pa evo, skoro smo završili, dakle dobili ste preporuke koordinatora, oko kojih smo se dogovorili jutros. Da li imate ikakvih komentara? Ne. Hvala, smatram da je to usvojeno onda. Iscrpili smo sve točke dnevnog reda i nismo samo to iscrpili. Naš sljedeći sastanak održat će se u Briselu ponedjeljak 7. prosinca 2015. od 15 do 18.30. Podsjećam vas da ćemo imati još jedan sastanak tijekom istog tog tjedna u četvrtak 10. od 9 sati do 12.30. Ponedjeljak i u četvrtak. Eto, malo je složeno, ali... Hvala svima i hvala prevoditeljima koje sigurno ne zaboravljamo. Evo, danas malo ranije završavaju, tako da nas onih 20 minuta koje su nam poklonili jutros, tako da smo, evo, pravno račune. Hvala svima još jednom.